nakon ostavke zastupnika Bera imamo na znanje da je upražnjeno njegovo mjesto sukladno poslovniku, dakle o tome je izvješteno i nadležno nacionalno tijelo.